Kao što znate, u srijedu jutro nakon predstavljanja e, programa bugarskog predsjedništva koji će nam predstaviti premijer Borisov, imat ćemo prvu raspravu o budućnosti Europe u kojoj će e, nam se obratiti i e, irski premijer. To je jako važan e, susret, to će za njega biti, to, to je za nas zapravo prvi susret s premijerima koji će Europski parlament staviti u središte rasprave o budućnosti Unije. Kako bismo imali spontaniju i interaktivnu te uključujuću raspravu, ja vas podsjećam da smo odlučili za tu raspravu otvoriti novi format koji predviđa autentično spontano javljanje za riječ, a to znači da će svi zastupnici javnosti moći zatražiti riječ i dobiti priliku da se izraze. Naravno da zbog e, pitanja vremena neće svi moći govoriti, ali pokušat ću biti e, što e, pravedniji kako bih kako poštovao kako bih poštovao želje u ovom Europskom parlamentu i kako bih dao riječ ovisno o broju zastupnika u pojedinim klubovima zastupnicima i zastupnika. I zato vas evo sam htio obavijestiti o ovom novom formatu za raspravu s premijerom.